afternoon, everybody. I think we should get started. Uh, let me start with announcing. Dobar, dobar dan, mislim da možemo započeti. Imamo rezultate glasovanja. Nacrta mišljenja o preporuci o pregovorima o novom partnerstvu sa Ujedinjenom kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske koja je usvojena sa 43 glasa za, 5 glasova protiv i 4 glasa koji su bili suzdržani. Kada je riječ o nacrtu mišljenja o programu potpora reformama, svi kompromisi su usvojeni osim kompromisa 31. koji je odbačen. Osim toga, usvojeni su sljedeći amandmani 16. 117. 21. 146. 43., 61., 78., 88., 89. i 92. Naravno, rezultati glasovanja će vam biti dostavljeni putem elektroničke pošte. I sada otvaram konačno glasovanje i ono je otvoreno do 15 sati. Svi zastupnici koji imaju pravo glasa zaprimit će glasačke popise za glasovanje u Emplu, u poseban sandučić elektroničke pošte i onda trebaju popuniti taj glasački popis. Dakle, pošaljite i Excel verziju i skeniranu verziju. Dakle, tablicu u Excelu sa konačnim glasovima ponovno, molim vas, pošaljite i ako ste već ponovno poslali jutros. Kao što smo rekli, glasovanje će se zaključiti u 15 sati. I to nas dovodi do razmjene gledišta sa našim povjerenikom Nikolasom Šmitom koji je nadležan za radna mjesta i socijalno pravo. Gospodine Šmit, evo imamo vas na liniji, imate riječ na 10 minuta kako biste nam izložili ažuriranja radnog programa komisije u području nadležnosti našeg odbora i e, prijedlog ovfo u Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ova kriza bez presedana ističe činjenicu da Europska unija treba otporna društva i također usklađene politike socijalne sigurnosti i što nam je potrebno za suzbijanje nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti mladih i kako bismo spriječili nejednakosti i razlike. Kao što je predsjednica istaknula na plenarnom zasjedanju 13. svibnja, ambiciozan plan oporavka za Europu predviđa prijedloge kojim će se VFO prilagoditi novim izazovima s ciljem narečito poticanja oporavka i stvaranja otpornosti kratko i srednjeročno. Taj paket mjera usvojit će se sutra. Vi ćete prvi biti izvješteni o sastavu i e, sadržaju naših prijedloga sutra kada će predsjednica na plenarnom zasjedanju predstaviti taj paket. U tijeku plana oporavka ćemo prilagoditi također naš radni program i također želimo uskladiti naše najznačajnije inicijative sa gospodarskim oporavkom zeleni plan, e, digitalizacija, provedba europskog stupa socijalnih prava i jačanje zdravstvenih sustava kao i rješavanje siromaštva bit će ključni prioriteti u reagiranju na ovu krizu. Prošloga tjedna smo predložili preporuke po zemljama i usredotočili smo se na naj hitnije izazove do kojih je dovela pandemija i na ponovno prokretanje održivog rasta i to na usklađen način kako bi se spriječilo nastajanje daljnjih odstupanja i razlika što bi moglo ugroziti jedinstveno tržište i monetarnu uniju. Imamo dva cilja kratkoročno ublažavanje posljedica pandemije, naročito posljedica na društvo i gospodarstvo, a kratko i srednjeročno naš je cilj postići pravedan i uključiv rast i olakšati i e, energetsku tranziciju i digitalizaciju. Također, europski semestar mora postići i važne ciljeve, dakle podržati radnike, osigurati socijalnu zaštitu, odgovarajuće vještine i podržati politike na tržištu rada kako bi se zadržala zaposlenost, kako bi se suzbile nejednakosti i zaštitili najranjiviji građani. Europski stup socijalnih prava je naš putokaz u rješavanju izazova koje donosi ova kriza. Komisija će predstaviti svoj akcijski plan za provedbu toga iduće godine. Također potreban je brzi, ambiciozan odgovor kako bismo spriječili još dugotrajniju nezaposlenost mladih. U ovom trenutku potrebno je ojačati jamstvo za mlade kao alat koji ne samo će suzbiti nezaposlenost mladih, nego i omogućiti i stjecanje novih radnih mjesta. I želim samo citirati što će Međunarodna organizacija rada objaviti sutra jer ona naglašava neproporcionalne i dalekosežne posljedice ove krize na mlade. Također dovršavamo prijedlog e, koji se nadograđuje na pouke iz sedmogodišnje provedbe, no e, pri tome uzimamo u obzir i novu situaciju. Dakle, trebamo kao prvo ublažiti posljedice gospodarske krize na nezaposlenost mladih i to kratkoročnim mjerama pripremajući jedno mlade na nove izazove i prilike koje se odnose naročito na prijelaze škole na radno mjesto i sa jednog na drugo radno mjesto. Trebamo također i e, novi program za stjecanje vještina što je prioritet jer još uvijek su tu energetska i ekotranzicija i trebamo ih sada tek ubrzati. Dakle, europljani moraju raspolagati odgovarajućim vještinama kako bi svladali tu tranziciju i kako bi naša društva i gospodarstva zahvaljujući tome bila otpornija. No naravno radimo i u suradnji sa gospodarskim i industrijskim sektorima kako bismo promicali usavršavanje i prekvalifikaciju kako bismo ih prilagodili novim promjenama. Također, predstavili smo prijedlog preporuka vijeća o obrazovanju i usavršavanju i e, naročito profesionalno usavršavanje i vježbeništvo naročito mogu igrati važnu ulogu u e, stabilizaciji zaposlenosti među mladima. No, kako bismo to ostvarili, tijekom ove krize koja pogađa naročito mala i srednja poduzeća, moramo se pobrinuti da mladi dalje imaju pristup e, usavršavanju na radnom mjestu. Dakle, uveli smo mjere koje podržavaju mala i srednja poduzeća u tom smislu. Također, kada je riječ o uvjetima rada, na prvom mjestu si sigurnost i zdravlje na radu. Nakon e, ove krize potrebno će biti uvesti nove mjere kako bi se osigurala zaštita građana i radnika i također e, to radimo kroz e, odgovarajuću agenciju i započeli smo s radom na novoj strategiji za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu koje ćemo predstaviti iduće godine. Kao što znate, u ovom trenutku ažuriramo direktivu o biološkim tvarima. Ova kriza je ukazala na poteškoće s kojima se nose brojni radnici, naročito žene i također e, moramo reći da one su značajne za otpornost našeg društva i našeg gospodarstva, ali vrlo često nisu pravedno plaćene. Stoga ćemo nastaviti sa svojom inicijativom e, o pravednoj minimalnoj plaći, otvarajući savjetovanja sa socijalnim partnerima i drugim e, dionicima početkom lipnja. Dakle, cilj je smanjiti siromaštvo i poboljšati minimalne plaće kako bi se gospodarstvo oporavilo zahvaljujući unutar unutarnjoj potražnji. Nakon ove pandemije bit će još važnije suzbijati siromaštvo, nejednakosti i društvenu isključenost. Moramo zaštititi najranjivije, moramo ulagati u pristupačno, cjenovno pristupačno e, zbrinjavanje djece, školovanje i moramo ulagati u pravedniju, otporniju i e, pravednije, otpornije e, buduće gospodarstvo i društvo sljedeće jamstvo za djecu treba prekinuti ovaj začarani krug siromaštva u kojem siromašna djeca postaju siromašnima odraslima i moramo također osigurati nove mogućnosti za posebno ranjivu djecu. Naš sljedeći dugoročni europski proračun bit će kamen temeljac našeg plana oporavka i kako bi to ostvario on se mora temeljiti na zahvatima koji su spremni za budućnost na digitalnom gospodarstvu i zelenom planu i naročito mora osigurati osigurati društveno pravedni oporavak sa ulaganjima koja će očuvati zaposlenost, ljudski kapital, stvoriti kvalitetna radna mjesta i podržati one najslabije. Plan oporavka će se pozabaviti socioekonomskim posljedicama krize i stvoriti preduvjete za gospodarsku i društvenu konvergenciju i otpornost. Paket ovih prijedloga također ima za cilj poboljšati politike e, zapošljavanja i socijalne politike i tu također je predviđena značajna uloga Europskog socijalnog fonda plus. Europski parlament e, je zauzeo jedno e, dalekovidno stajalište i iznio, iznio je važne prijedloge za oporavak, no ti prijedlozi moraju imati u središtu čovjeka i također omogućiti pravednu i održivu uniju. Dakle, to mora biti socijalno pravedno. Skrećemo vašu pozornost na sigurno e, sigurne uvjete rada za sve pogranične radnike, na prava osoba sa invaliditetom, ranjivih građana i na socijalni dijalog. Također pohvali ste SURE, privremeni alat e, koji može omogućiti stotinu milijardi eura kredita zemljama članicama, što može e, financirati također i iznenadni porast e, izdataka država u ovoj krizi, što uključuje također i mogućnost očuvanja radnih mjesta, dohodaka i ljudskog kapitala i što će omogućiti također poduzećima da se oporave nakon krize. Tražite masivan paket za oporavak i obnovu što uključuje i e, obveznice koje će jamčiti europski proračun. Jedan ambiciozan VFO sa većim sredstvima i vlastitim sredstvima. Također tražite od nas da zadržimo što više radnih mjesta i da se pobrinujemo da se oporavak temelji na socijalnoj gospodarskoj konvergenciji prema gore, na socijalnom dijalogu, boljim socijalnim pravima i radnim uvjetima sa ciljenim mjerama za one koji se nalaze u prekarnim oblicima rada. Ja sam čuo vaše zahtjeve i razumijem ih i kao i vi uvjeren sam da kako bismo stvorili otpornost, konvergenciju i koheziju, europski odgovor na ovu krizu mora se temeljiti na snažnoj zaposlenosti i na socijalnoj dimenziji i na e, boljem pristupu socijalnim pravima. Hvala vam lijepa na pozornosti. ovdje ću se zaostaviti i e, iščekujem sa zanimanjem e, vaša izlaganja i pitanja. Hvala povjereniče Šmit. Sada otvaram prvi krug pitanja imaju riječ naši koordinatori ili njihovi e, predstavnici. Svatko od vas ima po dvije minute za pitanja i komentare ili sve ono što želite dodati izlaganju gospodina Šmita. Prvi ima riječ gospodin Ratke u ime Pučana. Izvolite gospodine Ratke. Hvala, nadam se da se čujemo, nadam se da se razumijemo. E, dobar dan, e, gospodine povjereniče, i slažem se s vama u mnogome od onoga što ste rekli. Naročito, s obzirom na to da su pred nama dva velika izazova, jedan od e, njih je onaj koji svi dijelimo, odnosno kako možemo izaći kvalitetno iz ove krize, kako možemo izaći ojačani iz ove krize, naročito u svjetlu dva izazova. Dakle, prvo je mogućnost e, tvrdog Brexita i drugi je, i to smo već vidjeli, odnosno e, eko obnova našeg gospodarstva, da se tako izrazim. Dakle, to moramo imati u vidu u našoj raspravi i drago mi je što e, je došlo do prijedloga Merkel Macron i mislim da je to i prijedlog e, koji će naići na dobar odaziv jer je s jedne strane solidaran, ali pokazuje i odlučnost i također se izdvajaju značajna sredstva, no meni je također važno to da fond za oporavak ne može biti usvojen bez sudjelovanja parlamenta. Dakle, mi smo jedina legitimna, demokratski legitimirana institucija, tako da i mi moramo odlučivati kod eh, svakog izdvajanja sredstava i sličnih odluka. Također, neki pokušavaju zloporabiti ovu korona krizu kako bi eh, progurali svoja stajališta i sada nastoje E, izdvojiti socijalna prava iz e, našeg programa, ali to ne smijemo dopustiti. Thank you. Now, on behalf of madam... Hvala. Gospođa Jungerius u ime SID-a. E, hvala gospođo predsjednice i hvala gospodine povjereniče što ste se obratili našem odboru oko izuzetnim vremenima. Virus COVID-19 ima značajne posljedice na ljudske živote. Roditelji se pitaju kako će prehraniti obitelji. Mladi više ne mogu započeti karijeru, a starije osobe su zabrinute za svoje mirovine. Dakle, trebamo sada umiriti ljude jer e, mislim da je to dugoročno najbolji način za svladavanje ove krize. Nadam se da će moja zemlja i moja vlada također to brzo shvatiti, da moramo ulagati u ljude. Drago mi je što je povjerenik naglasio to da treba ulagati ne samo u zeleni plan i u digitalnu transformaciju, nego i u socijalni stup, da treba suzbiti siromaštvo i da treba ojačati zdravstvene sustave i to mi je drago. No, ako spominjemo sve to, jasno je da nam e, treba i jedan širi VFO, jer za ESF e, i Fond za globalizaciju nam e, treba više sredstava kako bismo ljudima sačuvali radna mjesta ili otvorili nova radna mjesta. Moramo se boviti protiv e, sve većih nejednakosti i društvenih neravnopravnosti. Ako sam dobro shvatila, vi ćete provesti jamstvo za djecu tek 2021. Zašto ne ove godine i zašto to ne bi bio jedan od prioriteta u okviru VFO-a? Evo to je moje pitanje. Drugo pitanje odnosi se na ulogu socijalnih partnera u oporavku jer mislim da oni najbolje znaju s čime se suočavaju kako poduzeća, tako i radnici. Ne znam jeste li svjesni toga, ali Sutra imamo sastanak na vrhu zrakoplovstva na koji je pozvana čitava industrija osim sindikata. Mislim da to nije pravi pristup ovoj krizi. Ako je želimo svladati, oba socijalna partnera moraju se naći za istim stolom, tako da se nadam da se nešto tu može poduzeti. Evo, to su moja dva pitanja osim e, naravno pitanja o raspoloživim sredstvima. Hvala u ime kluba Renew, gospođa Polinej. Dobar dan, hvala gospođo predsjednice. Dobar dan gospodine povjereniče. Imam tri pitanja koja se nadovezuju na izlaganja kolega zastupnika. U prvom redu analiza učinka na zaposlenost ove krize, dakle učinak krize na e, sve ekosustave koje navodi Breton. Dakle, moramo održati jednu konferenciju sa socijalnim partnerima kako bismo proveli tu analizu. Zatim, još jedno pitanje koje smo spomenuli prije podne, odnosno mladi, učinak krize na mlade, naročito na one koji traže prvi posao. Postoji jedan konkretan plan oporavka i za tu mladež, osim onih koji već postoje. Zatim, e, još jedno do čega mi je posebno stalo, a to je e, prekarni oblici rada koji će se proširiti uslijed krize. Europski fond za najpotrepitije će biti povećan u okviru sljedećeg VFO-a ili plana oporavka. U ime ideja, gospođa Žame. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Čujemo li se? Naravno. Dobar dan, gospođo predsjednice, povjereniče Šmit. Ja ću govoriti o instrumentu za djelomičnu nezaposlenost. On e, je težak stotinu milijuna eura prema predlogu komisije. Cilj mu je podržati nacionalne strategije za djelomičnu nezaposlenost. E, to nije u nadležnosti Europske unije. Dakle, to je jedan daljnji korak ka federalizmu koji se želi nametnuti zemljama članicama, ali to mi odbacujemo. To bi imalo nepovoljne posljedice. Osim toga, tih stotinu milijardi ne bi palo s neba, nego sve će ovisiti o europskoj kredibilnosti i sposobnosti posjećivanja sredstava kako bi se ta sredstva stavila na raspolaganje državama. Ali Europska unija nema nego kredite za zemlje članice i to bi bilo ponovno udruživanje duga i opasno zaduživanje što bi imalo nepovoljne posljedice po najslabije države članice. Dakle, države bi oduzimale sredstva jedne drugima i ne bi i uvijek iste zemlje članice e, trpile fiskalne posljedice a pri tome bi srednji sloj i mala i srednja poduzeća bila najpogođenija ovim sustavom. To bi se preskupo stajalo u Francuskoj jer mi nemamo ta javna sredstva, osim naravno ako nije riječ o poreznom priljevu naših poreznih obveznika koji ne žele biti pokusni kunići za europske tehnokrate koji žele stvoriti nove fondove koristeći sredstva koje zapravo nemaju na raspolaganju. Hvala. Madame Langenzipen, please. U ime zelenih, gospođa Langenkipen, izvolite. Madame Langenzipen, the floor is yours. E, gospođa Langenzipen, izvolite. Okay. Okay. Now you can see me. Ok. Me vidite, vidite me dobro. Poštovani povjereniče, poštovani kolege, siromaštvo i nejednakost su dosegli neprihvatljivu razinu u Europskoj uniji i zbog krize će se ta situacija dodatno pogoršati e, i moramo razmotrati posljedice e, ovoga agenda Ujedinjenih naroda za stabilni razvoj i za održiv razvoj ima kao za cilj iskorijen siromaštvo. I Evropska unija se pridružila tom cilju, no moramo e, djelovati brzo. Potrebna je strategija za suzbijanje siromaštva. I moramo osigurati da smanjimo siromaštvo, moramo postaviti relevantne ciljeve, u skladu sa Europskom strategijom za 2020. kako bi iskorijenili e, siromaštvo. Mnogi ljudi su izgubili i će izgubiti radna mjesta. Radi se o milijunima ljudi. Kriza moramo osigurati njima potporu naknade. Za to će nam trebati jedna direktiva za minimalne plaće. Mnogi siromašni su beskućnici i studije su pokazale da su beskućnici da često trpe kršenja svojih prava e, i zato je potreban evropski okvir za rješavanje problema beskućnika. poštovani povredniče Šmit, znam da mnogo tražimo od vas, ali možemo li računati na vas? Čete li vi biti naš saveznik kako bismo otklonili ovu neprihvatljivu situaciju u EU sa tako raširenim siromaštvom? Nadam se da ćemo moći računati na vas iako da, što Eh, vi nama možete konkretno ponuditi. E, hvala vama, gospođa Zaborska u ime ECR. E, hvala vam, gospodine povjereniče. Postavili ste ispravnu dijagnozu. I opisali ste prijetnje i kako bismo trebali surađivati. Sad također znamo koja ćemo sredstva imati na raspolaganju kako bismo se suočili s krizom. No niste rekli ništa o učinkovitosti tih instrumenata, koliko ćemo radnih mjesta moći spasiti. I to je jako važno. Jeste li uzeli u obzir demografske čimbenike? u tim strategijama ili digitalnu dimenziju. Komisija je također spomenula da će automatizacija u nekim sektorima e, dovesti do toga da će nestati 1 milijun 400 tisuća radnih mjesta. Hoćete li učiniti nešto za eh, evropski broj za socijalno osiguranje? Također smo upoznati sa poteškoćama sezonskih radnika i pregograničnih radnika. Hoćete li uspostaviti neki program za, hitne slučajeve ili neki, neku vrstu programa za jamstvo, jer na taj način se također može e, suzbijeti siromaštvo. Hoćete li izvojiti više sredstava za to? Također bi se jamstvo za mlade trebalo provesti brže. Jel bi moglo doći do porasta siromaštva zbog ozbiljne gospodarske situacije u zemljama člancama. E, ova situacija više ide na ruku poslodavcima. Kako osigurati ravnotežu? Kako postignuti neki pomak što se tiče europske minimalne plaće? Kojim sektorima ćete se vi prije svega pozabaviti? Hvala vama gospođa Denerel u ime e, kluba zastupnika Ljevice. Hvala vama. E, nejednakosti u društvu u cijeloj Europi su se dodatno pogoršale zbog ove pandemije i zbog poduzetih mjera. E, to je mit Mit da ovaj virus pogađa sve na isti način. Je, istina je, virus ne razlikuje između bogatih i siromašnih to je točno, no jasno je svejedno da ljudi, da, da, da, da, ljudi, da siromašni ljudi trpe veće posljedice zbog pandemije i, i što se tiče zdravlja i, i, i čisto gospodarske posljedice. Znači da moramo pomoći tim ljudima, tim skupinama. Ne smiju e, ne smijemo staviti te skupine na cjedlu i pustiti da oni e, plate najvišu cijenu za ovo. Morate pomoći radnicima, gospodine povjereniče, kako ne bi oni morali nositi sav teret ove krize. Znači, poduzeća koji prima, koja primaju državne potpore, bez obzira na, na, na program iz kojeg dobivaju ta sredstva da trebaju, znači onda i ponuditi radna mjesta ovim skupinama i ne isplaćivati e, dividende dioničarima. Šta mislite vi o tome? Možemo li vi računati na vas u tom pogledu? Osim toga, je također važno, jer se tu radi također o krizi kupovne moći, da se ta ojača. sektor nisko plaćenih radnika je jako raširen. No, kriza je također pogodila vrlo bogate zemlje poput Njemačke, gdje je minimalna plaća jako niska. Zato ja smatram da je jako važno da e, čim prije poduzmemo ovu, ovu mjeru e, minimalne plaće. Šta vi mislite o tome? E, koje bi kriterije onda primjenjivali? Hoćemo li uzeti 60% prosječnog dohotka kako bismo povećali doseg minimalne plaće. Kao što rekoh, e, ovo pogađa e, ljude s niskim primanjima, siromašne, e, ljudi s mnogo djece, velike obitelji. Oni, oni, te obitelji, ti ljudi nose neproporcionalno velik teret zbog ove krize. Možemo li usuglasiti minimalne plaće i uvjete kako ne bi bilo ljudi u Europskoj uniji koji žive ispod tog e, standarda, ispod tog praga. govori se da bi njemačko predsjedništvo moglo iznijeti prijedlog e, u vezi toga. Možete li nam nešto reći o tome? Hvala vama. E, gospodine povjereniče, znam da neće biti lako, ali imate osam minuta da odgovorite na nova pitanja iz prvog kruga. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Učinit ću što mogu. Pokušat ću biti kratak. Evo, ovo što ste rekli da bi se parlament trebalo u potpunosti uključiti u proračunsku dimenziju i financiranje oporavka, da tu vam svakako mogu reći da Europska komisija e, želi uključiti parlament u tu proračunsku dimenziju oporavka u potpunosti. Također vam e, obećajem da kriza neće e, izmijeniti planove komisije, pogotovo na socijalnom području. Mi smo i dalje za minimalne plaće. mi smo i dalje za e, načela sadržana u socijalnom stupu i mi smo za usvajanje akcijskog plana u socijalnom stupu. Znači, nećemo slušati oni koji go smatraju da sad nemamo vremena za socijalna pitanja zbog krize. Ne, ne, naprotiv. Upravo zbog ove krize smo shvatili da, da naša društva moraju biti otpornija, naša gospodarstva moraju biti otpornije i zbog toga trebamo osnažiti socijalnu dimenziju. Što se tiče jamstva za djecu, mi dalje radimo na tome, e, nastavljamo naš rad na pilot projektu i smatram da provedba jamstva za djecu, da ćemo krenuti s tim iduće godine, ne baš ove, ali projekti se nastavljaju. Važno je to da mi sad imamo jamstvo, znači garanciju da će jamstvo za, za djecu, da će se to uvrstiti u višegodišnji financijski okvir. To je važno jer ćemo imati tu tematsku koncentraciju na jamstvo za djecu. Socijalni partner, ja sam s njima u kontaktu najmanje jednom tjedno. I također i predsjednica komisije koja, je nedavno, koja se nedavno sastala sa socijalnim partnerima kao i zamjenik predsjednice, gospodin Dombrovskis. Znači, mi smo apsolutno u kontaktu sa socijalnim partnerima i što se tiče socijalne dimenzije plana za oporavka. Ukoliko ima poteškoća u određenim sektorima i ako ima slučajeva gdje sindikati nisu pozvani, da ja to primam na znanje i ja bih ih vjerojatno pozvao, no ja ću to provjeriti. Mm, što se tiče posljedica za radna mjesta u različitim sektorima, e, taj ekosustav koji je osmislio povjerenik Breton je vrlo raznolik. E, tu su neki sektori jako teško pogođeni što se tiče situacije zapošljavanja, poput turizma, poput automobilske industrije. E, i drugi sektori i to će se apsolutno uzeti u obzir u potpunosti. Mi radimo na tome, znači da vidimo što možemo učiniti kako bismo izbjegli e, nestanak velikog broja radnih mjesta u tim sektorima. I, I tu isto naravno pokušavamo u taj rad uključiti socijalne partnere. Što se tiče mladih, pitanje nezaposlenosti mladih e, to je jedan od glavnih prioriteta našeg plana za oporavak. Imaćemo vrlo robustne mjere za suzbijanje nezaposlenosti među mladima baš kao i ILO, mi smatramo da je ovo vrlo važno pitanje što se tiče loših uvjeta i firmaštva. Morat ćemo poduzeti mjere u, u kratkoročnoj perspektivi kako bismo pomogli organizacije na terenu koje se hrvaju s ovom situacijom, koje pružaju pomoć e, ljudima u obliku pomoć e, u hrani ili na drugi način pomažu potrebitima. Što se tiče tehničkog viška, on njima je jako drago, jer alternativa je da bude potpuna nezaposlenost. Tako da Znači, ako Europa e, daje zemljama članicama financijske potpore, onda će 10 milijuna ljudi te tehnološkog viška će moći sadržati svoja radna mjesta i, i, vratiti se na njih. E, kad opet krene gospodarstvo. Znači, tu Europa apsolutno štiti radna mjesta i, i ova kriza će svakako utjecati na situaciju nejednakosti i siromaštva. Što se tiče beskućništva, mi ćemo organizirati veliku konferenciju e, o tome i razmotrit ćemo moguće mjere koje možemo poduzeti kako potaknuti zemlje članice da budu aktivnije, ipak aktivnije što se tiče ovog pitanja beskućništva. Njemačko predsjedništvo, to vam mogu potvrditi, će staviti pitanje minimalnih plaća na dnevni red. Ja to zaista pozdravljam i e, raspravljat ćemo o tome kao dijelom jedne strategije za suzbijanje siromaštva. Demografski čimbenici, njih svakako moramo uzeti u obzir. Ja radim na tome zajedno sa povjerenicom Šujicom. Digitalna dimenzija je također dio zapošljavanja. U pozitivnom smislu e, neka radna mjesta će nestat i mi onda moramo, moramo se nekako nositi e, s tom posljedicom digitalne tranzicije. Sezonski radnici, e, komisija svakako ima sluha za to pitanje i mi ćemo usvojiti smjernice za socijalna prava, radna prava sezonskih radnika uskoro. I isto vrijedi i za prekogranične radnike jer e, ne smijemo njih diskriminirati. E, mi smo usvojili smjernice i u vezi toga jamstvo za mlade. Da, da, provedba, ali komisija ne provodi to jamstvo. E, zemlje članice e, ga provode. Pravedne minimalne plaće, apsolutno e, ulazimo u drugu fazu konzultacija idući tjedan. Ja vjerujem da e, virus imao asimetričan učinak na, različ, na razne skupine ljudi. O, ljudi slabijeg imovinskog stanja, njih ovaj virus pogađa i što se, i, i što se tiče njihovog zdravlja, ali i gospodarski, znači da moramo razmotriti sve te aspekte, rad, zdravstvo, zapošljavanje. Onda, znači, sljedeće pitanje, zajmovi i potpore ili bespovratna sredstva. Pa teško je davati državne potpore poduzeće koje isplaćuje dividende dioničarima, no, no, to ne spada u našu nadležnost, nego u nadležnost zemalja članica. I vidim da se neke za zemlje članice, da su baš uvele takve pravila da, da ne može, da ne dolazi u obzir davanje e, državnih potpora poduzećima koja istovremeno isplaćuju dividende dioničarima. Što se tiče minimalnih plaća, da, znači ta, ta inicijativa e, e, e, ulazi u, u drugu fazu konzultacija, znači 60% je jedan uvjet koji ne možemo ignorirati, ali to nije jedni, znači minimalne plaće, time će se pozabavati njemačko predsjedništvo mm, i mi se tom apsolutno ne protivimo. Hvala, hvala uh, Sada počinjemo s drugim krugom pitanja. Molim uh, predstavnika IPP-a, gospodina Hetmana, da uzme riječ. Izvolite. I molim vas da budete što je kraće moguće s pitanjima. Hvala. Thank you, Madam Chair. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, dragi kolege. Hvala na prezentacijama i svim informacijama o prijedlogu za BFO. Danas se fokusiramo na plan oporavka, izlazak iz gospodarske krize u kojoj se nalazimo. Naravno, to je izuzetno značajno, ali ja bih vam postavio pitanje o nečemu drugom. Zašto dok države članice polako počinju ponovno spostaviti gospodarstvo, znanstvenici nas upozoravaju o mogućem drugom valu zaraze. A što bi se dogodilo ako do toga zaista dođe? Mislite li da bismo se trebali pripremiti za moguću drugu izolaciju i zatvaranje svega? A iako da, što možemo učiniti na razini, europskoj razini država članica? Priprema li se komisija za tu eventualnost i da li plan oporavka novi BFO uzimaju tu mogućnost u obzir? Da li planirane inicijative za potporu poduzećima i radnicima će biti dovoljne ako bi došlo do drugog e, zatvaranja izolacije? Hvala lijepa. Hvala gospodinu Hetmanu, sada u ime socijaliste i demokrata. Gospođa Gualmini, izvolite. Madame Gualmini is with us, connected. Je li gospođa Gualmini e, uključena? Čujete me? Da, čujemo vas. Oprostite, u redu. Prije svega bih e, čestitala Nikolasu i komisiji na vrlo brzoj intervenciji u smislu potpore za nezaposlenost. Program SHORE izuzetno je značajan i zbog toga što po prvi put se Europska komisija bavi socijalnim dimenzijama tržišta rada. Dakle, počevši od socijalnog modela iz 90. godina E, sada tražimo jaku intervenciju Europske unije u socijalnoj dimenziji i ovo je svakako prvi značajan korak. Nadam se da će ta socijalna dimenzija biti i ojačana provedbom minimalne plaće i eventualno minimalnim dohodkom jer je ovo pravi trenutak da se pruži potpora i da se harmoniziraju uvjeti plaćanja radnika koji su posvuda trpili posljedice dramatične krize do koje je dovela pandemije. Sada kratko i konkretno pitanje. Kao što znate, e, žene su bilo u velikoj mjeri pogođene recesijom i pandemijom. Suočavamo se s jednim paradoksom diljem Europe. S jedne strane, žene uglavnom rade u zdravstvenom i socijalnom sektoru, dakle puno su radile u vrlo teškim i stresnim uvjetima, a s druge strane mnoge od njih Dakle, žene su kategorije koje su najviše izložene riziku gubitka posla zbog toga što Neke od njih neće ponovo ući na tržište rada zbog toga što im je teško izbalansirati rad i obitelj, rad i brigu oko djece, pošto su sada bake i djedovi osjetljiva kategorija koju treba zaštititi od pandemije. Mi trebamo putem VFO ili plana oporavka trebamo posebne financije, posebno financiranje zaposlenja žena. Što mislite o tome, Nikolasu? U ime kluba Rinju, gospodin Žordi Kanas. Izvolite. Gospođo predsjedniče, povjereniče, COVID-19 predstavlja, odnosno donosi sa sobom izazove izazov je sam po sebi, a i ponovo na drugi način je poredao naše prioritete. Moramo ponovno pogledati kojim redoslijedom ćemo rješavati probleme koje trebamo riješiti. Što se tiče društvene arene, moramo vidjeti kako ćemo transformirati i politički progurati promjene i ovaj odbor treba biti predvodnik u tome i to očekuju ostale EU institucije. Dakle, tu imamo dva glavna elementa koje smo vidjeli u ovoj krizi. Prvo, određene ranjive skupine su se pokazale posebno ranjivim i možda su najpogođenija skupina stariji građani. Ja imam po tom pitanju jedno konkretno pitanje. Mislite li vi da pošto starijim osobama e, treba pristup zdravstvenom sustavu i pošto im je zdravlje posebno ugroženo, mislite li da ćete u prijedloge uključiti i Europsku povelju prava za starije građane? A drugo pitanje odnosi se na to da nam je COVID-19 ponudio i neke prilike za promjene Spomenut ću nešto što sam već spominjao, to je ideja rada na daljinu. Mogućnost rada na daljinu uklapa se ono o čemu ste vi govorili, a to je povećanje otpornosti, kohezije i konvergencije. To je način za bolju koordinaciju politika u cilju veće otpornosti, veće digitalizacije, bolje zaštite radnika i boljih prilika, šansi za mlade, boljih prilika za zaposlenje. To je nešto što bi nam moglo pomoći da prevaziđemo neke probleme kao što su razlike u plaćama, održivost, mobilnost, borba protiv de odnosno odlaska stanovništva iz određenih područja. Ljudi se moraju preseliti na druga mjesta da bi radili. Da, dakle, trebali bismo ažurirati okvirni sporazum iz 2002. koji je napisan prije 18 godina, ali zato nam treba usvajanje šire politike i stvaranje okvirnog sporazuma o radu na daljinu na europskoj razini, čime bismo uspostavili jedan krov za politike u različitim sektorima koji bi razmatrali rad na daljinu kao nešto što bi nam pomoglo da provedemo promjene. Mislite li vi da je potrebno e, unaprijediti direktivu za rad na daljinu? Sljedeća je gospođa Zambeli, izvolite kolegi. Gospodine povjereniče, uvaženi kolege, vi ste nedavno rekli da je u posljednjim godinama Europa se usredotočila na fleksibilizaciju rada, pri tome zaporavljajući vrijednost koju predstavljaju socijalna prava. U tome se slažem. No, želim podsjetiti na to da je upravo Europa nametnula tu fleksibilizaciju i da je to dovelo do socijalne krize sa gubitkom tisuća radnih mjesta, što je dovelo do sve češćeg uvođenja prekarnog rada, e, kao što se dogodilo sa ministricom Fornero u Italiji. Hoće li ove zajmovi koje iza komisija biti povezani sa ovim kratkoročnim pojavama ili hoće li biti dugoročnije to mjere i e, hoće li pomoći u svladavanju ove krize. E, ja ne vidim baš da tu ima velikih rješenja za svladavanje gospodarske krize. Komisija mora shvatiti da se kriza temelji na stvarnim posljedicama. Dakle, u Francuskoj je nezaposlenost e, kočila sa, sa 4 na 10, u e, Italiji sa 7 na 17, u Španjolskoj sa 10 na 23%. Dakle, hoće li jedno zeleno, uključivo i e, održivo gospodarstvo morati biti dalje prioritetom. E, u Italiji radnici koji najčešće trpe posljedice e, pandemije to e, su obrtnici, mali poduzetnici, samostalni radnici, radnici u turizmu kojima treba trenutačna pomoć. U ovom trenutku u Italiji obećali su 600 eura mjesečno koje nisu stigli do svih 25.000 eura za poduzeća što e, poduzeća nisu dobila. No u Njemačkoj znamo da su poduzetnici dobili pomoć u iznosu od 7.500 eura, a e, samostalni zaposlenici su također dobili pomoć i u Belgiji također poduzetnici su odmah dobili 4000 eura, a e, zaposleni radnici su e, dobili 80% plaće. Dakle, ovaj plan obnove koji predstavlja komisija hoće li biti uvjetovan novim prioritetima, a ove preostale kategorije neće imati niti sredstava, niti mogućnosti poštivati ove preduvjete. Hvala vam lijepa. Now on behalf Sada u ime zelenih, gospođa Kim Van Sparentak, izvolite. Hvala. Kriza COVID-19 je još jednom pokazala e, kako su nedovoljno zaposleni, nedovoljno plaćeni, nedovoljno zaštićeni radnice koje rade preko platforme, nemaju neka osnovna prava i zaštitu kao što je bolovanje neki od njih, recimo koji isporučuju hranu i dalje rade, neki su ostali bez posla i tako ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje ostalih. One često ne e, dobivaju zaštitnu opremu ili moraju je sami platiti. Jeste li razgovarali s velikim poduzećima koja nude te platforme o njihovoj odgovornosti za zdravlje i sigurnost njihovih radnika? Summit u ovom sektoru u devetom mjesecu se treba održati. Možete li potvrditi da je odgođen kada će biti od Ne čujemo vas, gospođo Pisa. Pokušajte ponovno. Refresh page, please. Možete osvježiti stranicu. Never mind, we'll get back to you. Nema veze, vratit ćemo se na vas sada, gospođa Palop, i onda se vraćamo na gospođu Pisa. Da, dobar dan, gospodine Schmidt. Države članice ne osučavaju se na isti način sa teškom situacijom i na njihove javne financije to utječe na različit način. Mislite li da ako ne uvedemo značajne promjene u pakt o rastu i stabilnosti, da ćemo se vratiti na 2008. godinu, to razdoblje e, kada su naši sistemi zdravstveni, gospodarski i socijalni doživjeli kolaps. Oni koji podržavaju taj plan kohezije htjeli su prebaciti 5 milijardi eura državama članicama, a sadašnji francusko-njemački prijedlog govori o pola milijarde eura. Koje je stajalište komisije po tom pitanju? kako ćemo postići konvergenciju ako se povećava javni dug u državama članicama? Kako će to utjecati na socijalna i radna prava u bliskoj budućnosti? Što se tiče europskog stupa, socijalnog stupa, hoće li se dalje raditi po ovom akcijnom planu, kako će se to uklopiti u novi plan komisije, hoćete li dalje promicati jačanje socijalnih i radnih prava. Što mislite o sigurnosnom planu za nezaposlenost koji, koji bi se mogao koristiti u budućim krizima, a šta mislite o strategiji za borbu protiv siromaštva i o minimalnom dohodku u, u okviru okvirne direktive. Špans, španjolska vlada će to predstaviti sutra. Hoćete li mjeriti utjecaj koji će kriza imati na žine? i planirate li umanjiti taj disproporcionalni učinak? Sada ponovno gospođa la Da, sada vas čujemo. Hvala puno povjereniče Šmit što ste s nama danas. Nadam se da ćemo imati još puno prigoda da vas vidimo. Ova kriza, znamo, znači će da će naš odbor e, igrati veću ulogu nego što smo očekivali. Imamo zdravstvenu krizu i odgovor na nju bio je vrlo spor. E, nismo bili u stanju razumjeti neposredne potrebe, ali sada imamo i gospodarsku krizu kojom se trebamo baviti i moramo djelovati moramo imati protok gotovine i fleksibilnost u našim fondovima i sredstvima kako bi stizala na vrijeme i moramo se pobrinuti da prioriteti budu dobro postavljeni. Moramo osigurati da društveno tkivo bude stabilno, da poduzeća budu e, stabilno. Vidjeli smo da mnoga obitelji su izgubile dohodak, da e, nemaju dovoljno novca da prežive i čekaju rješenja i stoga mi moramo podržati poduzeća kako bi ona mogla zadržati radnike i otvarati radna mjesta i vratiti dostojanstvo radnicima. Puno je poduzeća i djelatnika koji sada prolaze ovo razdoblje sa velikom zabrinutošću, nemaju dohotka, ali moraju dalje trošiti, što znači da će biti sve više zaduženi. I to će se nastaviti. Potreban nam je dotok novca odmah kako bismo osigurali stabilnost. I to se mora učiniti sa vrlo malo birokracije i ne smijemo imati dogmatski pristup. E, treba nam porezka fleksibilnost kako bismo se prilagodili situaciji. E, u međuvremenu u Španjolskoj vlada radi upravo suprotno oni umjesto da budu fleksibilni dodaju slojeve kompleksnosti što pogoršava situaciju. Djelatnici koji bi imali inače pomoć nisu je dobili, što bismo mogli uraditi da osiguramo da pomoć dođe građanima što je prije moguće bez usporavanja i previše uvjetovanja i drugih e, slojeva poteškoća koji bi značili da oni kojima treba pomoći neće dobiti. Hvala svima. Sada ponovo dajemo riječ povjereniku Šmitu i ponovo imate 8 minuta da odgovorite na sva pitanja i reagirate na sva zapažanja. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Mogućnost drugog vala zaraze Rekao bih e, da moramo u ovom trenutku biti vrlo oprezni i učiniti sve što je moguće da izbjegnemo drugi val. Dakle, treba početi od toga. Moramo poduzeti sve mjere predostrožnosti kako bismo povećali sigurnost i zdravstvenu zaštitu sada. Vrlo je teško sada reći što bi se dogodilo ako se u velikom broju slučajeva vrati virus, teško je to sada reći. Prvi cilj je da se ta mogućnost spriječi. Time što ćemo imati najvišu moguću razinu zdravstvenih i sigurnosnih mjera. Što se tiče programa Shore i nezaposlenosti, to je svakako značajna mjera i mi ćemo učiniti sve što možemo da provedemo instrument SHORE što je prije moguće. Sada je to usvojilo vijeće i radimo na tome i želimo da to bude implementirano vrlo brzo. Što se tiče e, pitanja žena, slažem se da su žene bile na prvoj crti bojišnice u zdravstvenom sektoru, sektoru e, skrbi i mnogim drugim sektorima i one su e, u velikoj mjeri izložene riziku jer veliki broj njihovih poslova je ugrožen zbog krize poput poslova u maloprodoji. I tu je taj veza sa djecom, naravno. I mislim da trebamo promicati učinkovite sustave brige o djeci. To je dio socijalnih mjera, ulaganje u brigu o djeci i brzo poboljšanje brige o djeci tamo gdje postoje nedostaci kako bi žene mogle zadržati posao ili naći novi posao. Dakle, briga o djeci, taj sektor je u svakom slučaju za komisiju nešto što je vrlo važan cilj. I mislim da tu trebamo promicati i održavati ulaganja. Što se tiče pitanja starijih osoba, slažem se da su one najranjivija skupina. I tu smo uvidjeli da postoji potreba da se više uloži u sustav brige o starijima, da se on poboljša putem odgovarajućih socijalnih ulaganja. I ova komisija želi promicati socijalna ulaganja, a među tim socijalnim ulaganjima briga o starijima i bolja briga, bolje usluge, bolji uvjeti rada za one koji rade u tom sektoru je vrlo značajna. Što se tiče rada na daljinu, da, potpuno se slažem da sporazum iz 2002. godine treba ažurirati i ja sam to već spomenula socijalnim partnerima jer je to bio sporazum između socijalnih partnera i mislim da trebamo početi i pozvati socijalne partnere da revidiraju taj sporazum i kad se dogovore po tom pitanju, onda to treba provesti i prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Svi znamo da fleksibilnost nije najbolji način za funkcionalno tržište rada i OECD, OECD je to prepoznao i stoga mi nastojimo imati inkluzivnije tržište rada i puno naglaska stavljamo na bolje uvjete rada, na osposobljavanje ljudi, na bolju potporu na tržištu rada kako bi se lakše zaposlili. I mislim da je i to dio borbe protiv ove socijalne krize. Moramo više ulagati u osposobljavanje. I slažem se da su mala poduzeća, ona koja su svakako najviše pogođena i samo zaposleni. Mi smo jasno rekli da bi se sredstva iz šora mogli koristiti, mogla koristiti i za samozaposlene. Slažem se da nam e, trebaju u Europi jednaki uvjeti za sve, ne samo u, u ekonomskom smislu, nego i u socijalnom smislu platforme i oni koji rade preko platformi, to sam u više navrata govorio. Nažalost, e, stvari se sada tako brzo odvijaju. Mi sada radimo na boljoj socijalnoj zaštiti, boljim uvjetima rada, boljim e, radnim pravima za one koji rade preko platformi. I jasno je da platforme moraju ispunjavati zdravstvene, e, sigurnosne zahtjeve za one koje rade za njih i to je vrlo jasno, oni su odgovorni za zdravlje i sigurnost onih koji rade za njih. Konferencija, odnosno summit o radu preko platformi se morao odgoditi iz vama poznatih razloga. Održat će se, ali to ne znači da ćemo čekati do održavanja te konferencije i da nećemo prije raditi na sveukupnom socijalnom kontekstu za radnike preko platforme. To je nešto što je na, u, planu rada komisije. Ja sam jasno rekao da nemam a, uopće razumijevanja za ugovore sa nula radnih sati, ali se čini da neke države članice nisu baš tog mišljenja. Što se tiče konvergencije, da socijalna konvergencija, ekonomska konvergencija su vrlo važne. I to je nešto što trebamo u potpunosti uzeti u obzir i to je jedan od važnijih aspekata plana oporavka koji će sutra biti predstavljen. Dakle, pitanje je kako možemo održati i povećati konvergenciju u Europi u ovom kriznom razdoblju. Jasno je da socijalna dimenzija tog plana oporavka će imati značajno mjesto i kao što sam već nekoliko puta sada već rekao, naš plan se nije promijenio, naš plan rada. Morali smo ga malo prilagoditi, ali ga nije promijenila ova kriza i svakako strategija za borbu protiv siromaštva je i dalje vrlo značajan cilj. E, što se tiče minimalnih plaća, rekao sam da je njemačko predsjedanje najavilo da oni hoće to uključiti u svoj plan rada i razgovarao sam o tome s njemačkim ministrom i ja sam svakako već zatražio svojih službi da naprave analizu toga što već postoji u smislu minimalnog dohotka u državama članicama. Jer ako želimo nešto učiniti na europskoj razini, prvo moramo znati točno koji različiti sustavi postoje u državama članicama. Dakle, uskoro će se početi raditi na toj studiji e, da bi nam to omogućilo da razmislimo o okviru za to ako se to pokaže adekvatnim. Što se tiče financiranja, komisija je vrlo, vrlo brzo reagirala po pitanju fleksibilnosti financiranja, jer smo mi uz suglasnost vašeg parlamenta uspostavili inicijativu za odgovor na koronu, KRI, i omogućili državama članicama da svoja sredstva iz kohezijskog fonda i strukturnih fondova koriste sa najvećom mogućom fleksibilnosti bez obveze da daju svoje nacionalne doprinose. Dakle, to je bila prva reakcija, a sada smo izašli sa novim planom, to je plan oporavka, kako bismo državama članicama pomogli da odgovore na ovu krizu ne samo u gospodarskom smislu, nego i u socijalnom smislu. Hvala. Thank you very much, Commissioner Schmidt. Hvala lijepa, povjereniče Schmidt. Na program uh, regarding the... Hvala, povjereniče Schmidt na ovim informacijama o radu komisije iz područja nadležnosti odbora EMPL. Dakle, još jednom hvala, ali nećete nas napustiti, zato jer sada prelazimo na sljedeću razinu gledišta o vrlo zanimljivoj temi. Želim zahvaliti Dragošu Pisaru, koordinatoru kluba Renew, na tome što je ukazao na ovo pitanje o kojem ćemo upravo raspravljati, a riječ je o aktualnim, ozbiljnim problemima s kojima se suočavaju sezonski i prekogranični radnici u čitavoj Europskoj uniji. Naravno, razlog tome je pandemija COVID-19. Zadovoljstvo mi je pozdraviti na ovoj razini gledišta i Ladrovića, ministra rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. I pozdravljam još jednom eh, povjerenika Šmita i pozdravljam eh, vršitelja dužnosti ravnatelja Europskog nadzornog tijela za rad eh, Žordija Korelja. Razgovarat ćemo o problemima dakle, prekograničnih radnika koji su se pojavili nakon početka pandemije jer su neke zemlje članice zatvorile svoje granice i to je u velike ograničilo slobodno kretanje radnika. Želim zahvaliti također i gospođi Bišov, izvjestiteljici za pitanje revizije usklađivanja sustava socijalne sigurnosti i izvjestiteljima u sjeni za ovaj predmet na njihovim naporima da skrenu našu pozornost na probleme prekograničnih radnika koji jesu vrlo ozbiljni i sada otvaram ovu zanimljivu razmjenu gledišta, ali ona nažalost ne može dugo trajati pod mojim vodstvom jer ja mogu ostati sama samo do 15.30, a onda će preuzeti predsjedavanje gospođa Jongerius. Prvo dajem riječ ministru Aladroviću, zatim povjereniku Šmitu, a onda Žordiju Koreju iz ELE. Svaki od vas ima četiri minute za svoje uvodno izlaganje. I naš prvi govornik je ministar Aladrović. Izvolite. Evo, za početak dobar dan iz Zagreba u Hrvatskoj. Gospođo predsjednice, povjereniče Šmit, uvaženi članovi odbora, gospodine Kurelje, doista mi je velika čast to što ste me pozvali na ovo današnje saslušanje i veliko mi je zadovoljstvo što mogu pridonijeti ovoj aktualnoj raspravi o pitanjima prekograničnih i sezonskih radnika u kontekstu pandemije. Europska društva su značajno pogođena COVID-19 i bila su potrebna ograničavanja kretanja i mjere socijalne udaljenosti kako bismo zaštitili stanovništvo i zdravstvene sustave. No, nažalost, te nužne mjere imali su negativne posljedice na europsko gospodarstvo, naročito na mala i srednja poduzeća i radnike u nestandardnim oblicima rada. Zdravstveno zdravstveni, javno-zdravstveni aspekti pandemije sada slabe, no i dalje su smo suočeni sa snažnim posljedicama na gospodarstvo i društvo. Od početka krize zemlje članice su usvojile niz mjera kako bi ublažile i spriječile ozbiljne gospodarske posljedice i poduzele su također mjere kako bi se nosile sa tim posljedicama na tržištu rada i na sustave socijalne sigurnosti. Ako se osvrnemo u prošlost, vidjet ćemo da naše mjere su ublažile prvi nalet krize i da su spriječile i masovna otpuštanja. Ministri rada i socijalne politike imali su prilike razmijeniti gledišta o ovom pitanju tijekom videokonferencije koja se održala 5. svibnja i ta vrlo poticajna i produktivna rasprava iznjedrila je brojne zanimljive napomene. Ministri su istaknuli da treba osigurati brz oporava gospodarstva, što znači da treba razraditi strategije koje će predvidjeti usklađeni pristup, očuvati radna mjesta, podržati poduzeća i zaštititi ranjive skupine. Treba istaknuti da sezonski i prekogranični radnici su ključni za brojne gospodarske sektore poput poljoprivrede i turizma i imaju ključnu ulogu u gospodarskom oporavku. Privremeno zatvaranje unutarnjih granica mnoge zemlje članice su držale neophodnom mjerom kako bi suzbile širenje COVID-19. Ministri su bili mišljenja da je otvaranje unutarnjih granica ključno za brojne radnike i poduzeća, a također da sezonski i prekogranični radnici trebaju uživati isti postupak kao i domaći radnici. Neke zemlje članice su naglasile važnost slobodnog kretanja radnika i istaknule također da treba brzo preuzeti već postojeće europsko pravo u nacionalno pravo. Također ministri su iskazali spremnost za jednu dubinsku raspravu o daljnjim načinima napredovanja na tehničkoj razini. Kao što je razvidno i zajedničke izjave članova Europskog vijeća od 26. ožujka, treba osigurati slobodno kretanje osoba i robe preko unutarnjih granica kako bi se očuvalo jedinstveno tržište. I u tom smislu su već poduzeti i koraci jer su neke zemlje članice već ukinule sva ograničenja kretanja za prekogranične radnike, a druge su se pak odvezale da će to učiniti što prije. Nacionalne vlasti su u bliskom kontaktu i surađuju na razradi učinkovitih i jednostavno primjenjivih rješenja koja bi omogućila prekogranično kretanje radnika. Ponovna uspostava učinkovitog kretanja za prekogranične radnike, međutim, je samo jedna strana ove medalje, a druga strana ove medalje koja je jednako važna je osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada i također pravovremeno informiranje e, radnika o novim postupcima uz odgovarajuće usavršavanje tamo gdje je ono potrebno. Također podsjećam na to da su zemlje članice preuzele obvezu da osiguraju pristup svim građanima u prekograničnim situacijama pristupačnom socijalnom osiguranju. Već više od godinu dana Vijeće i Europski parlament rade na reviziji dvije uredbe o usklađivanju ustava socijalne sigurnosti. Sa tehničkog i političkog stajališta to nije lak predmet, no iznalaženje uravnoteženog rješenja zahtjeva ulaganje napora i fleksibilnost od svih e, uključenih strana. Slobodno kretanje e, radnika je jedno od temeljnih načela Europske unije budući da osigurava ponudu i potražnju radne snage u čitavoj Uniji i to znači da europska gospodarstva ako se žele oporaviti moraju omogućiti puno slobodu kretanja radnika, ali i njihovu sigurnost. Hvala. Sada ćemo čuti mišljenje povjerenika Šmita o, situaciji u kojoj se nalaze prekogranični i sezonski radnici. Izvolite, povjereniče. Monsieur Schmidt, pourriez-vous appuyer sur le bouton speak Molim se, pritisnite gumb Speak. Ispričavam se. Slobodno kretanje radnika je jedna od temeljnih sloboda na jedinstvenom tržištu. Imamo više od 17 milijuna radnika koji rade u zemlji članici čiji nisu državljani i Također imamo milijun i pol prekograničnih radnika. E, kriza COVID-19 je navela zemlje članice na poduzimanje mjera bez presedana što uključuje i kontrolu unutarnjih granica što izravno utječe na slobodu kretanja gradnika. Kako bismo olakšali slobodno kretanje radnika, komisija je 13. ožujka objavila smjernice koje se tiču prava na slobodno kretanje radnika. To se ticalo i pograničnih e, i upućenih i sezonskih radnika koji obavljaju ključne poslove, što znači da oni moraju uživati nesmetani pristup e, svojim radnim mjestima. I mi vršimo nadzor kako bi se uvjerili da mjere koje poduzimaju zemlje članice su nužne, proporcionalne i nediskriminacijske. Postupno uklanjanje ograničenja slobode kretanja i otvaranje granica treba osigurati prioritet sezonskim i pograničnim radnicima i također treba pri tome izbjeći bilo kakvu diskriminaciju. Dalje smjernice su objavljene 13. svibnja koje se tiču terorizma i također ponovne uspostave slobode kretanja i ukidanja ograničenja na unutarnjim granicama i to postepeno i usklađeno. To su konkretne mjere koje je poduzela komisija koje se usklađuju također i sa rezolucijom parlamenta o usklađenom djelovanju Europske unije u suzbijanju pandemije i njezinih posljedica. Načelo jednakog postupanja prema mobilnim e, radnicima kao i sa domaćim radnicima osigurano je člankom 145. ugovora i time se osigurava najbolja moguća zaštita mobilnim radnicima što uključuje i pogranične i sezonske radnike. Naravno ne smijemo zaboraviti na to da treba primijeniti nacionalno radno zakonodavstvo na te radnike jer su oni radnici koji imaju pravo na jednako postupanje. Kako bismo osigurali poštivanje tog načela, komisija je sa ministrima rada i socijalnih pitanja istražila kako se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa smjernicama komisije o slobodi kretanja i također je ispitala mjere koje su poduzete u cilju zaštite sezonskih radnika. Također u tom smislu smo uputili formalno pismo svim ministrima i razgovarali smo, kao što je spomenuto, o tome tijekom eh, videokonferencije 5. svibnja. No, sezonski i pogranični radnici suočavaju se još uvijek sa izazovima s kojima se trebamo eh, mi nositi i kao što se pokazalo u posljednjim mjesecima, određeni sektori poput poljoprivrede zahtijevaju dodatnu potporu i eh, sezonske radnike iz drugih zemalja članica. E, komisija je zamolila zemlje članice da razvijene informacije i uspostave postupke kako bi osigurale prolazak tih radnika preko granice kako bi se riješilo pitanje nedostatka radne snage koja je posljedica krize. Također e, su i druge aktivnosti pogođene zatvaranjem unutarnjih granica. Nakon ukidanja ograničenja Europska unija će i dalje štititi prekogranične i sezonske radnike. Također e, će i e, Europsko nadzorno tijelo za rad dobiti nove ovlasti i kada bude potpuno operativno pomagat će zemljama članicama i komisiji u provedbi europskog prava koje se odnose na mobilnost radnika. Europski propisi o usklađivanju socijalne sigurnosti nude odgovarajuću fleksibilnost za pružanje pomoći mobilnim radnicima i također e, treba dodatno razjasniti određene elemente socijalne sigurnosti što je komisija učinila sa svojim vodičem i pitanjima i odgovorima koje se tiču zaštite upućenih i prekograničnih radnika koji su pogođeni ograničenjem e, slobode kretanja koje su nametnule određene zemlje članice kao posljedica krize COVID-19. Također e, se odvija savjetovanje sa komisijom kako bi se našla rješenja za praktična pitanja. Također komisija će što prije dovršiti reviziju koja je tijeku propisa o usklađivanju ustava socijalne sigurnosti što će osigurati da mobilni radnici koji su pogođeni krizom, naročito zatvaranjem granica, se mogu osloniti na takvo usklađivanje socijalnih sustava. Također treba osigurati sigurnost e, i e, zdravlje na radu, naročito radnika koji obavljaju ključne djelatnosti koje se brinu dakle, da imamo hranu na stolu tako da se moramo pobrinuti za jednako postupanje prema sezonskim i prekograničnim radnicima kao i e, sa domaćim radnicima kada je riječ o uvjetima rada. I zato pozdravljam sporazum socijalnih partnera u poljoprivredi o zaštiti sezonskih radnika i također obveze koje je prouzeo ministar rada Njemačke o osiguranju uvjeta rada za sezonske radnike u klaonicama zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu mora se primijeniti na sve radnike bez obzira na njihovu nacionalnost i poslodavci moraju procijeniti sve pa i nove rizike na radnom mjestu i osigurati i zaštitne mjere. Poslodavci također moraju radnicima pružiti odgovarajuće informacije i zaštitnu opremu i e, sanitarne proizvode tamo gdje su oni potrebni. Također Europska unija poduzima mjere kako bi podržala zemlje članice u ovom smislu i komisija razrađuje jasne smjernice o ovoj važnoj temi. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu je objavila smjernice koje se tiču COVID-19 na radnom mjestu i povratka na radno mjesto. Te smjernice pomažu poslodavcima u rješavanju zdravstvenih aspekata na radnom mjestu i odnose se i na relevantne nacionalne smjernice za posebne sektore i e, djelatnike što se tiče i sezonskih radnika. Hvala povjereniče. Sada ćemo čuti izjavu gospodina Koreja o situaciji u kojoj se nalaze prekogranični i sezonski radnici i nadam se da će nam on moći pružiti i neke podatke o ovom pitanju. Hvala. Izvolite, gospodine Korej. Hvala, gospođo predsjednice, ministre povjereniče. Želim eh, zahvaliti u prvom redu odboru EMPL na organizaciji ovog saslušanja i na tome što me pozvao na sudjelovanje. Kao što znate, Europsko nadzorno tijelo za rad, eh, čiji sam ja VD ravnatelja, zalaže se za osiguravanje pravedne mobilnosti radnika i to činimo tako što pomažemo zemljama članicama i komisiji u provedbi europskog prava iz našeg područja djelovanja. Slažem se sa time da trebamo riješiti pitanje koje se tiče slobode kretanja radnika na usklađene načine i da trebamo uložiti sve potrebne napore u to. Kao što je povjerenik rekao, treba olakšati e, dijalog između zemalja članica i njihovih e, nadležnih tijela i naravno da sad ćemo tako činiti u budućnosti. ELA može provoditi svoje djelatnosti, naravno poštujući mandat koji je zadan i također u okviru svojih sadašnjih operativnih kapaciteta. ELA podržava zemlje članice u rješavanju pitanja prekograničnih radnika, no na kraju krajeva nacionalne vlasti su nadležne za provedbu kako europskog, tako i nacionalnog prava, što je spomenuo povjerenik. Kada je riječ o našem e, području djelovanja, e, imamo uredbu koju su usvojili parlament i vijeće o našoj nadležnosti koja se tiče slobode kretanja radnika, upućivanja radnika, usklađivanja socijalnih sustava i također provedbi e, prometnih propisa. Dakle, ELA u tom smislu može se baviti samo tim pitanjima i ne može se izravno baviti situacijama koje se tiču uvjeta rada i propisa o zdravlju i zaštiti na radu. U tom smislu mi moramo surađivati sa nacionalnim e, vlastima i drugim europskim tijelima. Drago mi je što ste se nama obratili u ovom e, teškom trenutku. Znam e, da mi ne posebno odavno, dakle godina dana nije mnogo vremena, dakle mi smo još u fazi osnivanja i radimo na dva prioriteta od ovih e, sedam zadaća koje su nam povjerene. ELA se usredotočuje na olakšavanju toka informacija, to je uvijek važno, ali je još važnije u ovo vrijeme kada ova pandemija zahvaća živote sviju, naročito prekograničnih upućenih i sezonskih radnika. Dakle, to činimo kako bismo raspolagali ažuriranim informacijama i u tom smislu na svojoj web stranici ELA osigurava konkretne informacije o smjernicama komisije, o mobilnosti radnika i o usklađivanju socijalnog e, osiguranja što je spomenuo povjerenik. Također imamo i radnu skupinu sa predstavnicima zemalja članica koja je upravo sada zasjeda i e, naravno u to smo uključili i e, socijalne partnere i predsjednika Europskog parlamenta koji e, upravo, sada raspravljaju o mjerama koje su usvojene kao reakcija na COVID-19. Kao što sam rekao, pristup tim informacijama je ključan kako bi radnici mogli slobodno kretati. Također, radimo na prijevodu relevantnih e, dijelova nacionalnog zakonodavstva na druge jezika kako bismo ispunili ovaj informacijski jaz e, koji ponekad osjećaju prekogranični sezonski radnici. Nakon ljeta u Elu će doći nacionalni častici za vezu koji će biti ključni za poboljšanje protoka informacija e, i za usklađivanje rada nacionalnih uprava. Osim toga, trebaju nam zajedničke inspekcije. Dakle, te usklađene prekogranične radne inspekcije koje su još potrebnije sada, otežane su uslijed ograničenja kretanja i također zaštite inspektora koji se <laughs> suočavaju sa tim problemom. I stoga ELA e, sa svojom radnom skupinom sada procjenjuje razmjere učinka COVID-19 na prekogranične djelatnosti i također razmatra moguće mjere prilagođavanja. Dakle, kratkoročno to znači koncentrirane e, radne inspekcije, dakle koje se odvijaju istovremeno u dvije zemlje članice, dakle da naši inspektori ne moraju putovati preko granice. I također e, u posljednjem tjednu ožujka bili smo predvidjeli Europski tjedan. E, gospodine Korel, ispričavam se, moram vas prekinuti. Možemo vas, molim vas, zamoliti da malo usporite Znam da čitate, ali prevoditeljima je vrlo teško pratiti vas. Što možemo učiniti u budućnosti? Nastojat ćemo se održati u tijeku događanja i držati korak sa događajima, što će biti još vrijednije i naši suradnici će omogućiti, naročito sa dolaskom nacionalnih časnika za vezu i bolje informacije i vjerujem da ćemo i bolje se moći uskladiti sa eh, nacionalnim nadležnim tijelima ovdje bih e, zastao i e, želim još jednom zahvaliti na upućenom i pozivu na ovo saslušanje. Hvala vam na vašem prijedlogu. Hvala vam ministru, e, povjereniku, izvršnom direktoru Erle. Nadam se da ste vi koji ste slušali prevođenje mogli raditi e, jer su prevoditelji su se žalili na, na govornika koji je prebrzo govorio. Dobro, e, nastavljamo sad s pitanjima zastupnika i poslije ću onda opet dati riječ e, našim trima gostima, pa ćemo vidjeti to ćemo li moći zaključiti ovaj sastanak prije četiri sata. Prvo bih e, dala riječ gospođi Cindy Francan. Mhm, dobro, imamo vas na vezi. Izvolite dvije minute. Da. Hvala gospođo predsjedavajuća, zahvalila bi se također e, našim gostima. Prvo bih postavila gospodinu Korelu pitanje. Jučer e, na webinaru njemačkih sindikata se pokazalo da digitalizacija postupka podnošena E1 zahtjeva, bi to, to bi mogao biti dobar in, instrument kako suzbijati e, nedeklarirani rad, rad na crno i, i prevare na području socijalne sigurnosti čuli smo da su najveći izazovi, da je najveći izazov da su različiti sustavi između zemalja članica i spori kanali komunikacije između zemalja članica, pa me zanima koja inicijativa ELA namjerava e, poduzeti u budućnosti kako bi se koordinirao postupak podnošenja zahtjeva i kako poboljšati komunikaciju između zemalja članica kako bi se osigurala adekvatna socijalna zaštita za sve e, radnike u EU. E, imam jedno pitanje za hrvatskog ministra. U okviru Europskog stupa za socijalna prava je hrvatsko predsjedništvo kao prioritet navelo da će se nastaviti sa e, u prvi plan stavljati blagostanje ljudi pri donošenju odluka i predsjedništvo je reklo da će se započeti rasprava o fleksibilnosti, ravnoteži privatnog i radnog života i dobrobit na radu. Što, to su sve važni faktori e, u ovoj situaciji, pogotovo za radnike u izloženim zanimanjima. Možete li mi nešto reći o razvoju situacije i što ste učinili do sada? na tom području. Hvala vam, gospođo Francen. Sad ću dati riječ sama sebi. Mm, za početak bih se zahvalila komisiji na smjernicama za prekogranične radnike i na obećanju da će nastaviti pratiti razvoj situacije. Vjerujem da e, svakako postoji razlog za zabrinutost. E, ovaj model e, agencije za zapošljavanje e, je sad objelodanjen jer uopće ne preuzimaju nikakvu odgovornost sa e, radnike koje angažiraju prekogranične radnike. Znam za slučajeve gdje su ljudi izgubili krov nad glavom zajedno s poslom, s radnim mjestom i, i e, sezonski radnici u njemačkoj mesnoj industriji su, mnogi su dobili koronavirus no oni su i dalje mogli nastaviti raditi s drugim kolegama, nisu uopće bili zaštićeni i sad e, njemačke vlasti ne mogu naći te ljude, nisu u Njemačkoj izgleda, e, negdje su ispod radara. Dobili su koronu, nema ih u Njemačkoj, nema ih u Nizozemskoj, nema ih e, nigdje u Europi jer te agencije za zapošljavanje se uopće ne, ne, ne brinu o tim ljudima, nije ih briga za njih ako više ne rade za njih, znači ako su otišli. Pa se pitam, slaže li se komisija da trebamo učiniti više po tom pitanju? što Komisija namjerava učiniti kako bismo osigurali maksimalnu razinu zaštite prekograničnim radnicima i kako bi ne uživali svoja socijalna prava. Oće li komisija uvesti strože mjere za agencije zapošljavanja, temporary agencies, kako bi prekogranični radnici mogli uživati sigurnije uvjete i nadam se da će i očekujem da će Jela učiniti sve u okviru svog mandata, možda čak i malo više, kako bi osigurali da prekogranični radnici mogu obavljati svoj posao sigurno jer u, praksi je prava sloboda kretanja moguća samo ako, ako su radnici sigurni na svom radnom mjestu. Znači, šta Elan namjerava učiniti po tom pitanju? E sad, gospodin Drako Spislaru za klub zastupnika Renew. Hvala gospođo predsjedavajuća. Zahvalio bih se na organizaciji ove rasprave koja je vrlo važna. Drago mi je što imamo priliku razmatrati ovo pitanje u odboru i mi smo se zaista zalagali za organizaciju ovog saslušanja. Radi se o ljudima koji su pogođeni krizom sada, ali u stvari je kriza tek objelodanila ovu situaciju pitanje izloženosti, ranjivosti. To je situacija koja je prisutna već godinama, no ništa nismo učinili po tom pitanju. Hvala vam, gospodine Aladrović, gospodine Šmit i Kruel, hvala vam što ste došli. Znači, ova rasprava treba potaknuti poduzimanje konkretnih mjera, vijeće, parlament i tijelo za nadzor rada. Može, može e, potaknuti promjene Potrebne su, zaista su potrebne. Mislim da koleg Bahama, e, čovjek 57 e, godina star, e, koji je pronađen mrtav u kontejneru Berač paroga u, Njemačkoj, nije dobio nikakvu medicinsku skrb, ništa. isto stvar u Njemačkoj gdje je veliki broj zaraženih među sezonskim radnicima. Marija Đelenova, 48 godina, e, radi e, kao njegovateljica u Austriji, kao mnogi drugi iz Slovačke koji rade u Austriji. Tu se radi i o zaštiti koju ona ne dobiva, bilo da se radi o, o, o zdravstvenoj zaštiti ili drugoj zaštiti. Znači, koje mjere namjeravaju komisije vijeće poduzet. E, povjerenik Šmit je spomenuo da su potrebne, da, se, da mjere moraju biti potrebne, jesu proporcionalne, statistike pokazuju da se radi o 1,9 milijuna upućenih radnika u Europi, 1,5 milijuna prekograničnih radnika, zahvaljujući e, službi za istraživanje Europskog parlamenta, imamo te statistike, zahvalio bih se na njima. Znači da moramo biti tu vrlo jasni kako ćemo sad deblokirati uredbu 883 i ispuniti naše obećanje građanima. Vijeće i parlament bi, bi trebali to zajedno pokrenuti. Ko je odgovoran za ovu situaciju kakva je sada? Pa Poslodavci naravno moraju preuzeti veći dio odgovornosti kada angažiraju ljude kako bi izbjegli e, zlostavljanje nečih e, ili kršenje nečih prava i zemlje članice moraju činiti više i odlučnije. I tu je onda i nadzorno tijelo za rad, ELA, je tek, koje je tek počelo sa svojim radom, no moraju ubrzati e, to što rade. Mi smo svakako za to u Europskom parlamentu. Hvala vam i nadam se da ćemo postići e, podršku za ovaj prijedlog e, među svim klubovima zastupnika. Hvala vam. Sad ću dati riječ gospodinu Gidu Rejlu za IDE. Gospođa predsjedavajuća, gospodine povjerniče, gospodine ministre, ova kriza je vrlo teška mi se moramo okrenuti budućnosti, e, izvući pouke iz toga što se dogodilo. I, I, kriza je ukazala na realne probleme, na realne probleme pred kojima smo možda zatvarali oči prije. Mislim na radne uvjete u, u, u industriji. Radi se o stotinama slučaja zaraza u, u Dömenu, u, kod poduzeća Westfleisch. Ljudi tamo rade pod ropskim uvjetima praktički. E, po 16 sati na dan rade. I ne samo radne uvjete, nego i, nego i smještaj tih ljudi. Ima slučajeva gdje osam ljudi živi u jednoj sobi. I zato je moja stranka bila protiv slobode kretanja za ljude iz Bugarske i Rumunjske, jer e, takva praksa vodi do absurdnog snižavanja plaća i do, do ropstva u biti. Nadalje, zdravlje naših zdravstvenih radnika ili, ili oni njegovatelje, njegovateljca I pa znam o čemu govorim, jel moja žena radi e, u zdravstvu. E, ona zarađuje 2500 eura bruto u Njemačkoj. Ima završen studij za svoju struku i ljudima, ljudima se ne, ne vrednuje se njihov rad u dostatnoj mjeri. Jedno ne možemo e, e, e, otvoriti vrata radnicama iz istočne Europe da dođu u Njemačku. no, ja cijenim ljude iz, iz istočne Europe koji rade u Njemačkoj, ali oni su potrebni u svojim zemljama. Ja se već godinama brinem za be, beskućnike također I, i oni su jako teško pogođeni ovim e, što se događa. I sad bih postavio jedno pitanje gospodinu povjerniku. Imamo mnogo e, iz Ukrajine koji rade u Poljskoj, Češkoj ili u Italiji u, u gastronomiji. I kad su poduzeti ove mjere ograničavanja širenja zaraze, oni ne samo da su ostali bez posla, nego i bez krova nad glavom i nisu se mogli ni vratiti u, svoje zemlje. E, imate li vi dodatnih informacija o, njihovoj situaciji sada? Hvala vam. nisa tu i e, sudjeluje na daljinu. Za zelene. Nemu nije. Go ahead. Madame la monsieur le ministre, monsieur le commissaire Schmidt. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjerniče, gospodine ministre, U njemačkoj mesno prerađivačkoj industriji je situacija ozbiljna, e, radnicima se ne plaće, adekvatne plaće, njihovi socijalni uvjeti su jako loši, živje u jako lošim smještajevima. Kako ćete poboljšati e, zakonodavstvo, naprijediti zakonodavstvo glede uvjeta, e, radnih uvjeta i kako ćete poboljšati uvjete za sezonske radnike? To su često migranti, ljudi iz drugih zemalja i, i sezonski radnici koji ne uživaju adekvatne radne uvjete. To su ranjive skupine, ali su istodobno ključni za sigurnost e, lanca opskrbe hranom u Europi. E, ali, kažem, njihovi uvjeti su potpuno nedostatni. I radni uvjeti i socijalni uvjeti. Kako ćemo zaštititi temeljna prava Europske unije, e, bez da osiguramo da svi uživaju ta prava? I kako ćete osigurati da zemlje članice ne diskriminiraju te radnike? Evropska unija ima tek ograničenu nadležnost na ovom području sigurnosti i zaštita na radu. Što namjeravate učiniti? Nadalje ima jedan slučaj pred e, sudom pravde. Komisija želi nastaviti s tim slučajem, no smatram da se ovdje ne poštuje naša institucija. Što mi mislite o tome? E, hvala gospodine Saturi. Gospoda Savalska u ime ECR-a. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, gospodine ministre, dame i gospodo. E, ova rasprava je jako važna i zaista se svi slažemo I ovi primjeri koje smo čuli pokazuju što se događa sa sezonskim radnicima i situacija u kojoj se već dulje vremena nalaze mm, uvjeti koji, koji podsjećaju na ropstvo i, i ovo to znači da ne možemo više odgađati poduzimanje određenih mjera. Radnici e, kojima, čija se osnovna prava krše e, se nemaju kome obratiti. Nemaju nikakva jamstva. Zemlje članice su suočene sa dilemom. Što je važnije? ograničiti slobodu kretanja, jer u Poljskoj e, lokalna tijela vlasti su se žalila na to da neki radnici da su, su neki radnici cijelo vrijeme prelazili granicu tamo i natrag. No, poslije se pokazalo e, e, da su se u stvari kršila njihova temeljna prava. Znači da se moramo pa zabaviti e, pitanjima socijalne sigurnosti za sezonske radnike i za prekogranične radnike. Također bih volio da porazgovaramo o europskom certifikatu za sezonske i prekogranične radnike. Hvala vam. Nikolaj Willemsen za GUE. Prilog na daljinu. Hvala vam. Tijekom pandemije je jedan od prioriteta Europske unije bio da se osigura sloboda kretanja za upućene radnike i sezonske radnike. E, nedavno sam bio na jednom velikom gradilištu tu u Kopenhagenu i radnici e, su suočeni s velikim problemima. Radi se o socijalnom dumpingu zbog zloporabe upućenih radnika. U biti se radi o poljskim i rumunskim kolegama na gradilištu e, se, koje se plaća puno manje od danskih radnika i, i, i ne uživaju uopće istu zdravstvenu zaštitu. Kad su se pokušali organizirati, e, sindikalno organizirati, Eh, ih je poslo, im je poslodavac dao otkaz i poslao ih natrag doma. To je vrlo ozbiljno. I, ovo, se dogodilo više puta, ne samo jedan put. Eh, ovo je jedan obrazac koji je raširen u Europi, nažalost. Pa me zanima što vi namjeravate učiniti kako biste stali na kraj diskriminaciji i, i, socijalnom dumpingu eh, to je još važnije sada u ovim vremenima krize. Hvala vam, Daniel Arondinelli za i klub zastupnika IDE. jeste li se spojili? Znači, pritisnite dugme speak, evo tanca Želim istaknuti važnost prekograničnog rada koji je od povremene pojave postao jedna pojava koja ukazuje na veliku mobilnost rada. Dakle, možemo govoriti o pravom europskom tržištu rada. Ovih dana zemlje članice pokušavaju ponovno pokrenuti sva gospodarstva, ali postoje sektori poput poljoprivrednog sektora koji su ugroženi situacijom, osim ako ne poduzmemo mjere kako bismo osigurali koridore za sezonske radnike koji su nužni kako bi osigurali našu glavnu potrebu, a to je europska samodostatnost u prehrani. Dakle, imam pitanje i za ministra i za povjerenika Šmita. Koje obveze možete u ovom trenutku preuzeti u odnosu na dva ključna pitanja? Dakle, s jedne strane moramo prekograničnim e, radnicima osigurati sigurne uvjete rada, putovanja i smještaja gdje god oni bili neovisno o djelatnosti koju osiguravaju. Također, s druge strane, trebamo priznati da su prekogranični radnici nužni za gospodarski oporavak Unije, tako da trebamo utvrditi jedan pravni okvir za njihova prava, počev od revizije uredbe 883. Dakle, i prekograničnim radnicima moramo pružiti socijalne prava, što znači i naknadu za nezaposlenost, e, sve do socijalnih e, amortizera, dakle nadoknade plaće u slučaju gubitka radnog mjesta. Evo, mislim da su to glavne teme na koje se trebaju usredotočiti i Hrvatsko predsjedništvo i komisija u ovom razdoblju kako bismo se uspješno nosili sa ovom teškom krizom. Hvala vam. Thank you. And with an Hvala vam. Evo, nadam se da će se stići što više zastupnika javiti za riječ. E, neću sad dati riječ našim gostima, e, nego me zanima Adam Kosa je tu. E, evo, je u redu ako vam dam minutu za, za, za pitanje u ovom drugom krugu, jer inače, e, jer prevoditelji moraju uskoro ići. Gospodine Kosa, izvolite. E, hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam e, što ste mi dali priliku da postavim pitanje. Mnogi su spominjali radnike iz istočne Europe i, činjenicu da igraju ključnu ulogu u poljoprivredi na zapadu. I sad je žetva na zapadu opasnosti jer radnici s istoka ne mogu doći u, u zemlje na zapadu. Situacija je zamršena. Znači da istok i zapad moraju surađivati. Više nego ikad, to je važnije nego ikad. Znači da bismo morali učiniti pravila upućenim radnicima pravednima. Radnike sa istoka se ne bi smjelo na ovaj način izrabljivati. Moraju imati ista socijalna prava i, i, radna prava. E, je li komisija naučila tu lekciju? Hoćete li e, vi ugraditi iskustva iz ove situacije u vašem budućem radu I, nadam se da će hrvatsko predsjedništvo također moći odgovoriti na ovo pitanje. Hvala vam. E, gospođa Gabi Bišov, klub zastupnika SID. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Svi ovi prilozi ukazuju na to kako je važno ovo pitanje. Evropska unija mora imati e, u vidu deklaraciju iz Filadelfije da rad nije roba. E, vidite što se događa sa prekograničnim radnicima. Oni imaju prava. Oni imaju prava, no, no u praksi ih nemaju. Jer nema nikoga e, Ko će zaštititi moja prava? E, toliko slučaja izrabljivanja, zloporabe, kad se radi o sezonskom radu, upućenim radnicima i tako dalje i tako dalje. Pandemija, ne možemo kriviti pandemiju za to, niti slobodu kretanja. Pandemija je objelodanila nedostatke koji su prisutni već godinama i da mi moramo otkloniti te nedostatke. I, i sad moramo reći dosta, dosta, ne možemo ovako dalje. Mora, e, dobro, to je sigurno prvi korak izrađivanje, donošenje smjernica, no potrebne su konkretne mjere, e, pa čak i sankcije e, za one čiji se poslovni model temelji na izrabljivanju ili razni opskrbni lanci gdje, gdje se svi e, trude ostvariti što veći profit, ali baš briga za prava. Znači da trebamo radni plan za pravedne uvjete rade i socijalnu zaštitu. Što komisija namjerava učiniti jela kako bismo dobili natrag povjerenje ljudi, da, da Europa ne zatvara oči pred ovime, da nećemo nastaviti kao do sad, kao da se ništa nije dogodilo, nego da stvarno namjeravamo e, nešto promijeniti. Hvala vam. Za klub zastupnika Renew, Abija al izvolite. Dobar dan. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prema podacima Eurostat samo 4% radnika rade u jednoj drugoj zemlji. E, u poljoprivredi moramo osigurati e, zelenu tranziciju, no da bi funkcionirala poljoprivreda potrebna, e, potrebni su joj sezonski radnici, prekogranični radnici. Treba nam više mobilnosti, ne manje. Ako ćemo zaštititi, želimo li zaštititi konkurentnost e, europskog gospodarstva, s obzirom na e, novi zeleni plan i, drugi e, programe, kako ćemo ih upotrijebiti kako bismo povećali mobilnost između zemalja članica isto istovremeno smanjiti nedostatak radne snage i nedostatak vještina. Hvala vama. Ela Lici u ime kluba zastupnika ide. Lena Lici. there? She's there. She's there. Je li tu? Tu je, da, tu je. Hello. E, vorrei portare l'attenzione Želim skrenuti pozornost naših sugovornika na kretanje prekograničnih radnika u Furlani i Julijskoj krajini, dakle mojoj regiji i o očuvanju njihovih prava učinak jednostranih mjera koje je poduzela Slovenija ima također posljedice na te radnike i na sektore gdje oni uglavnom rade. To je pružanje skrbi u obiteljima, u građevinarstvu, u prijevozu, trgovini, turizmu i poljoprivredi. Također, to je oslavilo i Italiju i e, i Julijsku krajinu, kao što je oslavila i odluka Hrvatske da nametne radnicima u inozemstvu u izolaciju od 14 dana nakon što se vrate u Hrvatsku kada se vraćaju iz jedne regije kao što je Furlanija i krajina gdje nije bila velika zaraza. Dakle, gdje su bile e, e, europske institucije u trenutku potrebe i krize kada je trebalo osigurati koridore za prekogranične radnike. Sada je šteta već počinjena i, kao što mi kažemo, ovdje snalazimo se sami. Evo, tako to zvuči na dijalektu. Nadam se da se samo radilo o nepripremljenosti i da ćemo uskoro moći doraditi ove prioritete i propise kako bismo pružili odgovarajuću sigurnost radnicima, njihovim obiteljima i sektorima gdje oni rade. Petra de Hvala lijepa. Mogu li sada pitati je li Petra de tu? Hvala predsjedavajuća. Biću vrlo kratka. Sadašnja kriza je pokazala značaj prava prekograničnih radnika i sezonskih radnika ja bih iskoristila ovu prigodu da ponovim da je tijekom ove krize parlament aktivno radio na dosjeu 883 i pitala bih ministra Ladrovića i povjerenika Šmita da li su tijekom ove krize mogli uložiti napore da se zaključi taj dosje ili povjereniče Schmidt da čekamo na njemačko predsjedavanje, a za gospodina Kurela iz ELE Pitala bih e, što se tiče potvrda o karanteni e, gdje imamo nekih problema, da li je ERLA pomagala državama članicama, je li je riješen taj problem sada, da li postoje određeni pisani postupci e, što se tiče zdravlja i zaštite radnika. Hvala. Vrlo kratko. Ja sam odgovorila pročitala u odgovoru na naše pismo da su operativni kapaciteti vrlo ograničeni, da imate 20 članova osoblja, a mi imamo zaista velike nade što se tiče funkcioniranja te agencije. Dakle, Informacije koje su nam dali su nas zabrinule, naročito s obzirom na kriznu situaciju u kojoj smo sada. To je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Možete li nam, molim vas, reći šalju li sve države članice svoje časnike za vezu i kada možemo očekivati da ELA radi u punom kapacitetu? Hvala. U redu, hvala i Posljednji govornik na mom spisku, Mark Botenga iz e, Ujedine ljevice. Hvala gospođo predsjedavajuće, hvala ministre i povjereniče. Biću vrlo brza, kratak. Dosta toga je već rečeno. Znamo da je ovo problem koji postoji već dugo vremena i radimo na tome i oni koji su na terenu znaju kakva je stvarna situacija. Ja sam htio podvući tri stvari. Prva je inspekcija u Njemačkoj i drugim zemljama vidimo da je došlo do smanjenja broja inspekcija. Kada počnete smanjivati broj inspekcija, onda više ne znate što se događa, ne možete kontrolirati stvari i ne možete provoditi pravila. Pitao bih predstavnika ELE koju točno ulogu u njegovom vrlo ograničenom mandatu bi on mogao igrati na tom polju inspekcije. Zatim trebaju nam bolja pravila što se tiče digitalizacije te inspekcije, ali i trebamo imati preliminarnu notifikaciju tako da ona države članice mogu kontrolirati ono što trebaju i bolju socijalnu zaštitu za sve radnike u kontekstu 883 i koordinacije socijalnog osiguranja. I drago mi je što vidim da svi podržavaju bolja prava za sve i našu potporu tome. Ovo bio komentar za povjerenika Šmita. Slažem se s vama da nam treba konvergencija, da nam trebaju javna ulaganja Dakle, to je pitanje. Ne možemo odgovoriti na socijalni dumping ako ne budemo ulagali više u one regije koje su potpuno um, prepuštene same sebe. Možete nam reći nešto o planu oporavka kojem ćemo nešto čuti sutra, možete nam nešto reći danas. Um, u redu, prevoditelji su mi dali još tri minute uh, prije nego što prestanu s radom. Znam da je ovo vrlo neučtivo, ali mogu li tri gosta reći svaki nešto po jednu minutu ili možda da vidimo kako bi mogli odgovoriti na ovu veliku zabrinutost izraženu na sastanku. Prvo, ministar Aladrović. Ispričavam se što sam tako nepristojna i što tražim od vas da govorite samo jednu minutu. Hello, Molim vas da da da ću sve u sebe da kažem što sam htio u jednu minutu. Hvala svima na pitanjima. Naš primarni cilj predsjedanja bio je da koordiniramo najbolje odgovore, da ublažimo neposredne e, efekte krize. Govorili smo o koordinaciji sustava socijalnog osiguranja. Svima nam je poznato da usprkos tehničke kompleksnosti i političke osjetljivosti ovog prijedloga i dalje ćemo raditi na tome da nađemo izbalansiran e, kompromis e, izbijanje COVID-19 i izolacija je naš rad učinila težim, ali i dalje smo nastavili sa suradnjom sa svim e, izaslanstvima na tom dosjeu i to smatramo važnim dosjeom, ali treba nam više napora sa svih strana da ga zaključimo. Što se tiče socijalnog e, dumpinga, e, vrlo mi je žao što to čujem. Mogu pozvati samo države članice da primjene propise EU, kao što je direktiva o detaširanim radnicima. To je naše stajalište kao predsjedavajuće zemlje i nadamo se da će se postići još više napretka po tom pitanju. I na kraju, zadnji odgovor na prvo pitanje o ekonomije blagostanja kao jednog od naših e, prioriteta. To je i dalje jedan od naših prioriteta. Imat ćemo zaključke vijeća na tu temu u lipnju. Pandemija je pokazala da fleksibilni uvjeti rada su primjenjivi kada su potrebni i razgovarat ćemo o toj temi sa ministrima 9. lipnja. i vidjeti kakav je napredak napravljen u smislu tih zaključaka. hvala ministru. Povjereniče, opet sam nepristojna, ali možete nam vi odgovoriti isto za jednu minutu, gospodine Schmidt. Molim vas da sisnete gumb e, speak. I vi. Da, malo je komplicirano. Nije više tu povjerenik. Gospodine Schmidt, a sada ćemo uključiti pomoć na daljinu. Aktiviramo sada ovaj speak button. Ispričavam se. Ispričavam se. Kako to da ovako fantastična sloboda kao što sloboda kretanja i pravo na mobilnost su se pretvorili u noćnu moru za stotine tisuća radnika koji mislim da je Gabi Bišov rekla, imaju, koji inače imaju ista prava kao i, i domaći radnici. Mi smo se oglušili na to, a sada nam je pandemija otvorila oči. E, gospodin Peslaru je čak naveo i neka imena i vezao neka imena, konkretna imena za tu dramatičnu situaciju. Mislim da trebamo zaista raditi na tome. Tu se ne radi o tome da usvajamo neke dobre tekstove, jer tekstovi postoje, pravna situacija je jasna, ugovor je jasan, direktive postoje, ali radi se o problemu implementacije, o problemu kontrola tamo gdje se neke stvari ne događaju. Nažalost, a, povjerenik nema inspektore za rad, nema policiju koja može poslati, nego države članice se moraju pobrinuti za implementaciju. Socijalni partneri moraju osigurati da se pravni tekstovi primjenjuju. Pomenuo sam da je njemački ministar sada poduzeo inicijativu za primjenu običajenih zakonskih prava sezonskih radnika, pogotovo u, klaonicama, ali to se odnosi na stotine tisuća sezonskih radnika. I ja ću sada uputiti smjernice za sezonske radnike. Ali ono što ću uputiti, to su inače njihova običajna prava koja su se trebala primjenjivati do sad. A sada će e, komisija pratiti ovu situaciju i zaista nije normalno da se europskim građanima uskraćuju njihova prava. Mi smo ti koji trebaju osigurati da se prava svakog europskog građanina poštuju i primjenjuju, ali tražimo i od država članica da osiguraju da se primjenjuju ta prava, jer inače nećemo uspjeti u tome. Mislim da je ovo važno pitanje. E, čuo sam i shvatio tu poruku jer svi, bez obzira iz kojeg su političkog kluba, svi na tome inzistiraju i sada je ovo poruka cijelog parlamenta i ja ću se pobrinuti za to pitanje. I razgovarat ću sa poslodavcima, e, sa sindikatima, što sam već učinio, ali ponavljam, Sindikati i poslodavci u poljoprivrednom sektoru su sada usvojili zajedničku deklaraciju i sada je došao trenutak da se ona implementira. Hvala gospodine povjereniče na ovoj jasnoj izjavi e, koja je zaista dobro došla i ja sam isto tako zaključila da imamo dosta zajedničkog što se ovoga tiče ovdje u Europskom parlamentu. Da pitam, želi gospodin Kurel isto tako uzeti riječ ili ćemo ovdje se zaustaviti na ovome što je rekao povjerenik? Možemo li dakle još to učiniti? Moja posljednja zadaća kao predsjedavajuće je da objavim rezultate glasovanja po pitanju programa potpore reformama, 37 za, 12 protiv i 6 suzdržanih. Glasovanje poimenično će se vršiti preko e-maila. E, zahvaljujem se svim članovima i svim asistentima koji su nam pomogli da glasujemo na ispravan način. Zahvaljujem i gostima. I naravno, hvala lijepa prevoditeljima koji su mi dali 15 dodatnih minuta vremena. Hvala na tome.